želim e, čestitati Roberti na odrađenom poslu, ali ne smijemo e, zaboraviti e, da E, na vijeću i trijalogu još uvijek nije postignut e, dogovor. Dakle, mi e, se sada zalažemo za to da ojačamo zaštitu granica. To je vrlo važan instrument kada govorimo o integriranom upravljanju granicama i kada je riječ o učinkovitom upravljanju migracijama i osiguravanju razine sigurnosti, a da pri tome istovremeno e, i dalje e, ostane e, netaknuta mogućnost mobilnosti. Dakle, potrebna nam je i uža suradnja sa trećim zemljama. To su vrlo važni koraci kako bi i dalje radili na tome da poboljšamo suradnju između nas i zemlja porijekla. Ova nova agencija, odnosno njezine nove ovlasti su kamen temeljac kada je riječ o osiguranju e, sigurnosti i mira u Europskoj uniji. Mi ovdje u Europskom parlamentu i dalje moramo raditi na tome da Frontex dobije dodatne nadležnosti, ali isto tako i dodatna sredstva. Jedna stvar je sigurna, Zaštita e, granica također podliježe i međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnoj povelji o temeljnim pravima. Puno hvala. A sada gospođa Fajon, izvolite. Slažem se da trebamo bolju zaštitu vanjskih granica Europske unije jer je to ključno za bolje funkcioniranje područja Schengena i bolje upravljanje granica. Trebamo proširiti mandat Frontexa i ja ću za to glasati. Tako ćemo ustanoviti e, stalne snage od 10.000 osoblja do 2027. godine Važno je da države članice snose glavnu odgovornost za upravljanje granica. Moramo zaštititi e, e, građanska prava e, svih osoba koje se vraćaju u svoje zemlje. Suradnja Frontexa sa trećim zemljama mora biti predmetom novog sporazuma Htjela bih također reći da nova pravila za vanjske granice neće biti valjana ako nemamo siguran europski prostor. Hvala predsjedniče. Ako imamo jednu agenciju za zaštitu granica e, e, koja zaslušuje europska sredstva, to je Frontex E, trebamo osigurati slobodno kretanje unutar e, e, Europe, stoga trebamo sigurne vanjske granice. pozdravljam proširenje mandata Frontexa a i ustanovljavanje stalnih snaga. Uvijek ponavljam da moramo surađivati kako bismo zaustavili val ilegalnih migranata. To će zaštititi kvalitetu e, života i standard e, života. E, ekonomski migranti koji ne prihvaćaju naše vrijednosti nemaju mjesta u našim zemljama. I teroristi koriste migrantske kanale. Hvala. Puno hvala, a sada gospodin Urtasun. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da će ovaj, eh, ovo zakonodavno razdoblje ući u povijest. Naime, toliko je mrtvih na sredo zemlju, a ono najgore tek slijedi. Dakle, reforma Dublinskog sustava eh, i sada imamo novu agenciju e, koju želimo financirati milijunima eura. Iako ne postoji mehanizam za zaštitu temeljnih prava i ne postoje e, akcije e, traganja i spašavanja na moru kao što ovaj parlament tražio u mnogim pregovorima i glasovanjima. Dakle, vlade, kazneno progone nevladine organizacije i dopuštaju im ne dopuštaju im eh, pružanje humanitarne pomoći i ne postoji eh, nijedna specifična misija zadužena za spašavanje. Mislim, to je prava sramota i moramo temeljito promijeniti svoju politiku. Puno hvala, a sada gospođa Gal na minutu. Gospodine povjereniče, Frontex može pridonijeti obrani granica, vanjskih granica Europske unije, iako je to prije svega zadatak država članica. I proširenje mandata Frontexa, e, mislim da to neće ići na, ne smijemo dopustiti da to dovede u pitanje suverenost država članica i samo država članica može brinuti o tome i moraju surađivati. I pitanje je hoće li stvar tako funkcionirati, no doista mi je žao da ovaj sporazum ne omogućava da Frontex pruža pomoć primjerice na makedonskoj granici ili na granici neke druge ne europske države, odnosno države koje nije Europskoj uniji, kada je riječ o vraćanju nezakonitih migranata i da ona neće moći preuzeti veću funkciju. Mađarska vlada se uvijek zalagala za jačanje obrane granica e, i mi smo doista tu preuzeli lavovski dio posla i time smo zaštitili Europsku uniju bez da smo dobili ikakvu potporu. A ono što mi sada prije svega očekujemo da EUNIT pruži veću financijsku pomoć jer Mađarska još do sada doista nije dobila nikakva financijska sredstva za to. Puno hvala, a sada gospođa Gijom, imate minutu, izvolite. Bez e, sumnje je trebalo ustanoviti e, Frontex jer moramo granicama upravljati na europskoj razini. E, to trebamo popratiti poštivanjem ljudskih pravima na vanjskim granicama imam dva žaljenja u ovome e, za budućnost. E, žalim što nismo dali aktivni e, mandat Frontexu za spašavanje na moru. Ljudi se utapaju u sredozemlju. Trebamo poduzeti rizik zemlje prebacuju odgovornost za spašavanje sa jedne na drugu. E, zabranjuju e, građanskim organizacijama da spašavaju. Trebamo sada drugu reformu Frontexa a e, ništa nismo poduzeli da promijenimo režim azila. Neke zemlje blokiraju taj sustav. Na tome radimo već dvije godine. Imati ulogu u zaštiti vanjskih granica Unije ali predloeni je smjer razvoja agencije pogrean. umjesto usko specijaliziranih mobilnih snaga za brzu reakciju u sluaju krize uz paralelno jaanje graničnih policija koje su najkompetentnije braniti granicu stvara se nova pretjerano birokratizirana služba s previše zaposlenih čija će uinkovitost biti vrlo upitna problem nezakonitih migracija mora se rješavati na izvorištu a frontexu ovim prijedlogom nisu dane ovlasti da sudjeluje u vraćanju migranata iz trećih zemalja u treće zemlje to znači da frontex primjerice neće moi asistirati u vraanju nezakonitih migranata iz sjevernoafričkih zemalja u države iz kojih ti migranti dolaze. ovakvom politikom sami sebe osuđujemo na borbu protiv nezakonitih migracija i organiziranog kriminala na svome pragu umjesto da problem rjeavamo što je mogue dalje od svojih granica. migracijska politika i politika azila trae drastinu a ne ovakvu kozmetičku promjenu.

Ova je vječnica poduzela reformu uredbe kojim se uspostavlja granična i obalna straža. Nadvladali smo unutarnje podjele, pregovarali smo i sporazumjeli smo se oko teksta koji je istina mogao biti ambiciozniji, ali koji će svakako učvrstiti jedan od četiri stupova na koje je komisija ukazala u svojoj Europskoj agendi za imigracije, odnosno upravljanje vanjskim granicama. Podsjećam međutim da je komisija u istom stupu pozvala Europu da intenzivira aktivnosti traganja i spašavanja na moru. Granicama moramo istina upravljati na učinkovit način, ali isto tako poštujući temeljna prava. Podrška ovoj reformi je zapravo zbog toga što smo uspjeli očuvati ta prava, a isto tako očuvati i traganje i spašavanje na moru, što je za nas jedan od prioriteta zajedničkog europskog sustava azila. Želim zahvaliti povjereniku Avramopoulosu i na kraju ovog saziva upućen mu još jedan apel, odnosno da ponovno promisli o operaciji Sofija i da joj stavi više sredstava na raspolaganje i da se više posveti traganju i spašavanju. Hvala gospodin Radev na minutu i pol, izvolite. Predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo. Sjećam se potpuno jasno, pred pet godina sam počeo moj mandat u Europskom parlamentu. U to vrijeme e, e, ideja o obalnoj straži i graničnoj straži je bila samo magloviti projekt E, nešto što će se ostvariti do 2030. Bili smo naivni jer već godinu dana kasnije smo imali milijune e, migranata koji su prelazili vanjske granice Unije. E, čak i uz dobro pripremljenu stražu nije se moglo upravljati tako ogromnim valom i migranata E, nismo znali što činiti e, u takovoj situaciji. E, shvatili smo da je Schengen važan, ali da zato moramo imati dobro zaštićene vanjske granice vanjske granice koje treba e, e, štititi. Danas e, govorimo o ustanovljavanju proširenog mandata Frontexa, o ustanovljavanju stalnih snaga od 10.000 osoblja. Mislim da će ova nova agencija biti dokaz solidarnosti između država članica članica koje su unutar e, e, granica i na vanjskim granicama. A sada imamo slobodno javljanje za riječ. Imamo deset javljanja za riječ. Hvala. Ja bih htio kada bi se svi mogli javiti za riječ. Stoga vas molim da se svi drže svega vremena. Jer u 17 sati imamo još jednu novu točku dnevnog reda. Zato vas molim da doista držite se vremena koje ste dobili. Sada prvo gospođi Šojdrovoj dajem riječ. Hvala što ste, hvala što ste mi dali riječ. Moramo se podsjetiti da je ovaj eh, prijedlog odgovor na veliku grešku 2015. i 16. kada su vanjske granice Schengena bile e, neadekvatno zaštićene i kad e, ih te granice prešlo više od 2,5 milijuna izbjeglica i migranata. Neki su bili izbjeglice iz ratnih područja, ali bilo je mnogo onih koji nisu bili i prihvatljivi za azil i koji su se trebali vratiti. E, stoga i mislim da Evropska unija mora moći zaštititi svoje e, vanjske granice zbog vlastite sigurnosti. U slučaju da tisuće e, migranata opet žele ući i ako da osjećaj sigurnosti bude izgubljen. Zato ću glasati za prijedlog. Europska obalna i granična straža postaje još djelotvornija. Nova agencija pomoći će boljoj zaštiti granica kako bi se očuvalo slobodno kretanje unutar Unije. Podržavam novi kontingent od 10.000 operativaca jer u roku od najviše pet dana mogu pomoći zemlji članici ako se suoči s povećanim priljevom migranata na granici agencija nije samo podrška već i koordinator akcija na vanjskim granicama te će uvažavajući temeljna prava aktivnije sudjelovati u procesuiranju prava na azil i povratu onih koji ne zadovoljavaju uvjete. mislim da je bilo vrijedno razmotriti ideju procesuiranja prijava i povrata u susjednim zemljama radi ubrzanja cijelog procesa kako dolazim iz hrvatske zemlje s najduljom vanjskom kopnenom granicom u europskoj uniji posebno podržavam rad agencije na vanjskim granicama unije ne samo schengenskog prostora od kojeg smo i dalje naalost ograeni bodljikavom icom. drago mi je to ćemo u kontroli naih i europskih granica imati snaniju potporu europske unije. hvala. izvolite. Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege, mi smo uvijek podupirali Frontex 2016. kada je Frontex dobio mandat da e, bude uključen u vraćanje osoba kojima je odbijen azil. Dakle, Frontex ima vrlo važnu ulogu kada je riječ o e, čarter letovima, mi sada također podupiremo Frontex. Dakle, Frontex igra važnu ulogu u provedbi naše migracijske politike. Šengensko područje bez unutarnjih granica može opstati samo ako imamo jake i sigurne vanjske granice, a Frontex se brine za njih i Sada ćemo imati i povećan broj osoblja pa će se Frontex moći bolje posvetiti tim zadacima. Vrlo je važno da će se Frontex sada moći e, uključiti u operacije u susjednim državama koji nisu unutar Europske unije kada je riječ o vraćanju izbjeglica, odnosno migranata u Maroko i druge zemlje, jer e, inače bi to bila propuštena prilika. Puno hvala, a sada gospodin Lef, izvolite, imati riječ. Hvala. Na početku želim izraziti žaljenje što ovako važno pitanje koje uključuje tisuće života i milijarde eura e, smo e, zapravo odlučili e, razmotriti, a bez prihvaćanja pitanja. No, zapravo rješenje za ovakve probleme je vladavina prava. Ako netko želi ući ilegalno u Europsku uniju, treba postati vrlo čvrsto i strogo pravilo prema kojemu se ta osoba mora vratiti natrag. No, s druge strane, treba postojati i definiran legalni kanal za one koje traže azil, jer sve civilne zemlje prihvaćaju pravo na azil i zaštitu od progona. Vladavina prava je dakle rješenje i pitam se hoće li 11 milijardi eura i dodatna birokracija biti e, do, rješenje kada bi bilo bolje jednostavno primijeniti zakone. Hvala gospodin Bogović. Hvala za E... Hvala na riječi. Drago mi je što je postignut sporazum e, o tome da treba štititi vanjske granice i to će osigurati mir, blagostanje i stabilnost u Europi te funkcioniranje šengenskog sustava. Nažalost, e, nismo 2015. godine jednako gledali na to, no ove 2019. godine konačno smo shvatili da trebamo zaustaviti ilegalnu imigraciju. Uvjeren sam da trebaju uslijediti još i daljnji koraci treba proširiti članstvo Frontexa, e, odnosno ovlasti Frontexa za povratak iz treće zemlje u treću zemlju. E, u Sloveniji, odakle dolazim, imali smo 2015. godine desetke tisuća prelazaka granica i sada je ponovno došlo do sličnih broja kao u nedavno vrijeme i neće se to baš promijeniti u budućnosti. Dakle, oni koji dolaze iz Bosne i Srbije moraju se vratiti u treće zemlje uz pomoć Frontexa. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, ja sam španjolski socijalist, europljanin i ja se itekako zalažem za opstanak Europe. Vidim napredak koji smo napravili, dakle imamo integrirano upravljanje granicama, zatim agenciju za obalnu stražu, zatim novi kapaciteti, dakle 15.000 operativnih snaga, nova financijska sredstva, mi kao socijalisti smo pridonijeli tome i to svojim amandmanima dakle da se situacija još dodatno poboljša što se tiče i temeljnih prava i poštivanja temeljnih prava i e, povelje o temeljnim pravima, no sve to ima i gorki e, prizvuk zato što nije bilo solidarnosti kada je riječ o južnim granicama Europske unije. Dakle, Španjolske se to tiče. Osim toga, paket o azilu se prekršio. Isto tako došlo je do blokade na vijeću. To također treba naglasiti. Puno hvala. Gospodin Matijas, izvolite, imate riječ. Hvala. Dopustite da ponovim da stanovnici Egejskih otoka e, su doista već e, očajni zbog e, sve većeg broja izbjeglica koje dolaze u Grčku. Prije nekoliko dana održan je prosvjed na Zamosu zato što stanovnici tamo jednostavno ne mogu više trpiti situaciju, ne mogu podnijeti veći broj nezakonitih migranata. Dakle, Frontex treba dobiti veću ulogu, treba odraditi svoj posao kada je riječ o zaštiti vanjskih e, granica, ne samo morskih granica, jer vidimo da već sada jako puno ljudi dolazi i preko kopnenih granica, ne samo preko morskih i zato nam je potrebno konkretno poboljšanje zadataka, odnosno rada Frontexa